del día es el relativo al informe de la señora Beder, Plan de Acción de la Unión Europea. Sljedeća na dnevnom redu je akcijski plan Evropske e, unije pro, protiv krijomčarenja e, divljih vrsta životinja i biljaka. Gospođa Berder je izvjestiteljica.